konvencije i i dalje podržavati ovako e, nesmotren pristup radu kada je riječ o našim vanjskim izaslanstvima. Hvala. Äh, Zahvaljujem gospodine Kešman. E, uzimam ovu izjavu na znanje. Žao mi je što ste se odlučili na ovaj korak. Moramo uzeti sada na znanje, to ste i u svojoj pisanoj odluci e, dali. E, dakle, i ta odluka je jednoglasno donesena na konferenciji predsjednika. Dakle, žalim zbog vaše ostavke, ali sam tu ne mogu sada ništa učiniti. Poštovane dame i gospodo, pa prije nego što krenemo glasovanje o bankovnoj uniji i izvješću Ferrera, e, samo kratka napomena i a, e, kratki, kratka riječ a, e, nekim kolegama. Naime, Bankovna ulija, kao što svi znamo, je povijesni projekt koji e, je jedan vrhunac rada našeg rada u ovom mandatu. I također mm, na to rekli i pred e, vijećem, ovo je projekt koji je usporediv samo sa unutarnjim tržištem. I stoga e, meni kao predsjednik ove kuće e, na meni je obveza da ukažem na ovo golemo golemu napore koji su provedeni u tom pogledu kako bi se postigli dobri um, regulativa za bankovnu uniju i mnogi od nas uh, ovdje su uh, fantastično surađivali. Dakle, radilo se o pet jakih žena i borbenom muškarcu koji su se borili doista u ovim pregovorima za mišljenje parlamenta kojima želim uh, zahvaliti E, gospođi Ferreira, gospođi Votman Cole, Sharon Bowles, Sylvie Golan, e, gospođi Viktoriji e, Holt i gospođi Gigold, gospodinu Gigoldu koji su se doista hrabro i neumorno borili za ovaj projekt Europskog parlamenta u ovom sazivu. Svakako, različito možemo cijeniti konačni rezultat, ali svejedno odlično i primjerno primjeran rad u ime parlamenta i primjerno, pregovaranje u ime parlamenta. Dakle, prije glasovanja o izvješću gospođe Ferrera ministar Venizelos u ime vijeća. Izvolite. Hvala predsjedniče obzirom na ono što je dogovoreno s Europskim parlamentom, htio bih dati sljedeću izjavu u